aktivno zauzela da se borimo protiv tog negativnih stajališta i porasta jedne loše atmosfere i različitih rezervi u Europi na tom području. I hvala vam na vašoj jasnoći. A zatim hvala vam i ono što ste učinili za bolje odnose sa Afrikom i ono što ste napravili u Beču kad ste taj simpozij, taj kongres veliki sazvali tu konferenciju visoko rangiranu sa afričkim državama. Jer mislimo da je to bio jedan veliki dobar korak naprijed, a to je austrijsko predsjedanje samo naglašavalo. Jer vidite, bez osiguranja afričke budućnosti neće biti niti evropske budućnosti, ne može je biti. I taj signal koji je poslan i upućen prema Africi iz Austrije je bio više nego važan. Dakle, sve u svemu, osim onog izuzetka kojeg sam spomenuo, pakta UN o migracijama, ovo je bilo nada sve uspješno predsjedanje vijećem. Ja sam austrijskom kancelaru, austrijskom stalnom predstavništvu, veleposlanstvu ovdje u Briselu, kompletnim e, Austrijskoj upravi Austrije jednostavno zahvaliti na tom sjajnom predsjedanju koje je postiglo rezultate za koje smo na početku se bojali i mislili da ih nećemo postići. Hvala vam. Predstavljamo sada na predstavnike klubova zastupnika. Molim zaista da se pridržavate vremena koje vam je zadano jer kao što znate e, poslije imamo svečanu sjednicu za 20 omljicu eura. Gospodin Weber u ime Pučana. Poštovani gospodine Junger, poštovani kancelare, drage kolegice i kolege, dobrodošli na ovu raspravu o rezultatima austrijskog predsjedanja. Mi iz našeg kluba zastupnika vam želimo zahvaliti, bilanca vam je pozitivna, postigli ste mnogo više nego što smo očekivali e, i ono što ste učinili, učinili ste za budućnost e, Europe. Iskreno rečeno, u političkom smislu mislim da je šteta što u raspravi o Europi uvijek razgovaramo o krizama, o kriznim pitanjima, o problemima koje imamo na našem kontinentu. Pa e, niti ne uspijemo doći do onih pozitivnih tema, tema koje e, doprinose jačanju Europe. Šteta što je to tako, ali mi kao političari moramo s time živjeti. E, i ovo e, predsjedništvo vijeća pokazuje da je to e, tako bilo. Što se tiče kluba zastupnika pučkih stranaka, istaknuo bih temu sigurnosti, zatim tema kao što je tehnologija dronova i sigurnost, interoperabilnost, to je područje na kojem se puno radilo. Postigli smo napredak i u boljitku građana E, za nas je također važna tema e, procjene investicija, zatim sporazumi koji su pod vašim predsjedanjem postignuti e, s Japanom, zatim roaming za bankovna plaćanja koji je pomogao mnogim građanima, također rezultati na području ograničenja CO2 i postupanja s jednokratnom plastikom. Mislim da e, su to važne teme koje možemo e, pokazati e, u Europi kao uspjeh. Predsjedanje vijećem je nešto što znači i upravljanje poslovanjem, ali i pokazivanje smjera u kojem treba ići. Ono o čemu smo razgovarali primjerice u Salzburgu je koliko je prioritetna tema zaštite vanjskih granica i prije svake e, rasprave o politici migracija moramo znati kakva je situacija s našim granicama. Što se tiče digitalnog e, poreza e, koji bi trebao poslužiti tome da internetski divovi plate fer porez, E, ti prioriteti koje ste postavili na tom području su bili korisni za Europu. E, Jean-Claude Juncker je sada također rekao e, mi smo u Europi na mjestu gdje moramo uvijek odlučno se zauzimati protiv nasilja prema židovima. Ono što ste vi učinili u borbi protiv antisemitizma e, i e, ono što smo saznali e, o problemima na tom području, sve nas to treba probuditi i potaknuti da se pobrinemo da se te loše stvari nikada više ne događaju. Mogu vam čestitati, Austrija je snažna zemlja, predstavljaju snažno vodstvo i e, vidio sam koliko ste i vi bili ponosni što ste e, na čelu Europe ovih pola godine. Vaše predsjedništvo je bilo dobro razdoblje, e, konstruktivno se radilo, pokazalo se da ste sposobni voditi i zato vam hvala vama kancelaru i hvala Austriji na predsjedanju. A sada zastupnica Roje Grigeš u ime socijalista i demokrata. Izvolite. Hvala lijepa kancelaru. Austrijsko je predsjedništvo počelo s važnim motom, a to je bilo Europa koja štiti. Zaista potrebna nam je Europa koja štiti. Smatramo da je austrijsko predsjedništvo dalo više drugačiju Europu, Europu straha, povlačenja i nama je zbog toga žao. Treba nam jača Europa s jačim ambicijama. Ona mora biti toliko jaka i ambiciozna da možemo dati solidarnost koja je potrebna. To je započelo sa dramom izbjeglica mogli smo organizirati dobre operacije spašavanja i dati azil. Međutim, opet smo bili svjedoci drama na sredozemlju i to je šteta. Europa još uvijek treba imati, e, treba naći jednu dobru politiku e, migracije kako bi imala e, redovne, organizirane migracije, jer migracije su nam potrebne. A mi i dalje pravimo probleme po pitanju usvajanja značajnih propisa po pitanju migracija. A problem je i paket o migracijama koje su e, potpisale većina država na svijetu. Dok smo u Marakešu vidjeli da neke države članice Europske unije nisu podržali pakt iz Marakeša, a predvodila ih je Austrija. To je jednostavno nešto što nam nije jasno. Nedostatak ambicija i solidarnosti vezana je i za naše građane. Europski socijalni sup je najveća inicijativa koju sada imamo. Austrijsko je predsjedništvo moglo puno bolje reagirati na e, to da donese odgovarajuće propise koje su nužne kako bi se socijalni stup provodio a austrijsko predsjedništvo je odgodilo sastanak vijeća ministara kancelaru pa nama se žuri da što prije taj tu pretvorimo s riječi u djela. A imamo također i problem sa višegodišnjim proračunom. Naravno, to je potrebno kako bismo u Europi ostvarili veliku koheziju. Žao nam je da je na posljednjem sastanku Europskog vijeća se dogovorilo da će se tek na jesen e, odraditi zadnji sastanak. To je prekasno i mnoge će politike zbog toga propatiti. Trebamo ranije doći do temeljnog sporazuma. Nije nam jasno, međutim, zašto austrijsko predsjedništvo nije bilo u stanju na ambiciozni način učiniti što je potrebno kako bi se pregovori dovršili. Potrebna nam je također reforma eurozone. Godinama čekamo na to. Rješenja su na stolu. Nismo daleko od sporazuma za dovršavanje bankovne unije i za stvaranje proračuna eurozone imaju sve monetarne zone na svijetu. Sve monetarne zone na svijetu imaju proračun. Međutim, austrijsko predsjedništvo nije se time bavilo. A to je nužno kako bismo uspostavili koheziju unutar eurozone i premostili razlike koje postoje u ovom važnom području izgradnje Europe. Potrebna nam je također pravičnost oporezivanja i e, ta pitanja moramo puno brže riješiti. Stoga kancelaru Austrijsko predsjedništvo je propustilo neke ključne momente gdje je moglo nam dati Europu koja nam je potrebna. Da, e, na kraju je to rezultira mnogim e, povlačenjima u sebe i e, mnogim e, pokretima krajnje desnice. Ili ćemo dakle morati s njima sklapati saveze ili ćemo pak dati jedan ambiciozan program koji će nas omogućiti solidarnost. To je put naprijed kako ga vidimo mi socijaldemokrati. Moramo krenuti u novu fazu e, gdje će se pojaviti ovo novo vrsto čelništva u Europi. To su dakle naše primjedbe. Hvala sada u ime konzervativaca i reformista e, zastupnih Zahradil. E, gospodine predsjedniče, gospodine drugi predsjedniče, gospodine kancelaru. Austrijsko predsjedništvo bilo je dobro organizirano i učinkovito to je zato što je Austrija država koja dobro funkcionira. Pokrili ste velik broj tema, ja ću izabrati tek poneku od njih. Započet ću naravno s pitanjem migracija i sigurnosti. Zaista bilo je pravo osvježenje da smo vidjeli da je predsjedništvo e, reagiralo e, na stvari iz malo drugačijeg ugla u odnosu na ranije. I vi ste rekli mnoge stvari koje su mnogi ranije okljevali reći, a to je da Europa nije niti spremna, niti e, željna prihvatiti sve te migrante kako bismo osigurali internu koherentnost naših društava ali došlo je i do poboljšanja recimo e, graničnog e, kodeksa za Schengen i e, također vezano za migracije da se bolje borim protiv nezakonitih, a bolje da imamo redavne administracije. To je naročito bilo značajno u e, središnjoj istočnoj Europi. Vidjeli smo još jednom koliko je važno da države članice nađu međusobni konsensus umjesto da im se nameću arbitrarna rješenja poput onog o premještanju što je nametnula Europska komisija i što je rezultirala jednom od najvećih sukoba između istoka i zapada i nadam se da su sada te stvari iza nas. Među vašim e, prioritetima e, bilo je prosperitet europskog gospodarstva, naročito putem digitalizacije i inovacije. Imali ste apsolutno pravo. Mi smo započeli s mnogima tih stvari, ali najvažniji igrači na svijetu na tom planu su izvan Europske unije. Dakle, moramo pomoći malim poduzećima, takozvanim start-upovima, da to, pomogu to raditi. Vrlo je značajno da se za vrijeme predsjedanja Austrije potpisao sporazum s Japanom, koja je zemlja koja ima zaista veliki BDP, a nadam se da će se uskoro potpisati slični ugovori s, e, s i Singapurom. I isto tako nastavili su se e, mnoge drugi e, dosjeji pod vašim predsjedništvom Srećom nisu svi ti i završeni jer bliži se kraj mandata ovog parlamenta i ove komisije i ne smijemo preeducirati kako će odluke donositi oni koji budući u sljedećem savezu. Također naglašavam da su Austrijanci predsjedništvu e, pristupili pragmatično, nisu to bile velike riječi, već praktični rezultati. Hvala puno jer vi ste stvarima pristupili zdravorazumskim, što je upravo onaj stav koji zastupa moj klub zastupnika u ovom parlamentu. Hvala. Hvala, a sada u ime kluba zastupnika Liberala gospodin Telička. Kancelare, ne znam, možete li primiti još više čestitke od onih koji ste danas dobili, pa ću vam ja to poštediti. Vaše je predsjedanje bilo učinkovito, Austrija je e, ostvarila svoje namjere prilikom predsjedanja Europskom unijom. Međutim, e, svakih e, šest mjesecima e, želim se uvijek zapitati ne kako je predsjedništvo radilo, već kako je funkcionirala Europska unija i kako smo napredovali bez obzira na to tko je predsjedao Europskom unijom. I to je nešto što zaista mislim treba reći. To je i dalje drž... Unija, 28 država članica, možda sutra 27 država članica. Predsjedništvo igra ulogu, ali ne može činiti čuda. Govorimo li o trijalozima? Koji broj trijaloga je napravljen? I ja se slažem s vama, to je znak učinkovitog austrijskog predsjedanja. Međutim, pogledajmo koliko je propisa doneseno. Jesu li to zaista E, zakoni koji će nam omogućiti ostvarivanje sadašnja tri prioriteta ili pak prioriteta koji će imati u budućnosti. Zajedno s izvjestiteljicom e, Angelikom Nibler, a primjera radi, radili smo na temi digitalne ekonomije i mislim da to jest uspjeh i to je bio značajan dio trijaloga. Međutim, još uvijek se vidi da u državama članicama se način razmišljanja nije promijenio. I e, kibersigurnost je jedno od pitanja gdje se pitaju tko ima nadležnost i tako dalje. A mi smo onoliko jaki koliko je jaka najslabija karika u lancu Europske unije. Prema tome, da, brojke su važne i vi ste puno toga ostvorili, ali moramo se pitati što smo zaista ostvarili? Jesu li države članice spremne na kompromise sa stvarnim ambicijama što se tiče tržišnog natjecanja? To mislim da smo ostvarili značajan napredak. Međutim, da sam ja dovoljno pametan, izmislio bi aplikaciju gdje bi se pitao da li ću trgovati u Europskoj uniji ili u Silikonskoj dolini i jasno je da bih otišao u Silikonsku dolinu. Usmjerit ću se sada na ona tri područja za koje mislim da smo mogli raditi bolje i nadam se da ćemo to e, vidjeti sada. Jedno je unutarnja sigurnost. Da, pristupili se tome odmjereno. Međutim, moramo jednostavno priznati da još uvijek postoji blokada na vijeću. Jer sad nismo u krizi, već imamo problem. Naime, kada do krize dođe, imat ćemo značajne probleme. Proračun nadalje. Mislim da smo zaista ostvarili veliki napredak. E, vi ste e, popunili sve kućice u redu. Međutim, pitanje je kako. Ne mislim kao gospodin Zahradil da trebamo čekati sljedeći parlamentarni saziv. Ne, nas su izabrali da radimo do kraja našeg mandata. Jer, treba se vidjeti što misle poljoprivrednici, što misle poduzetnici. Ono što mene zapravo zanima jesu li stvari realne ili nisu. Mislim da nismo realni. Ja se protivim tome da se novac baca, ali ako imamo stvarne izazove, stvarne želje, onda se to ne može napraviti bez odgovarajućeg proračuna, što znači da ga treba u nekim stavkama i povećati. Ja mislim da vi niste loše radili kao srpsko predsjedništvo, ali da Europska unija kao takva nije ostvarila ono sve ono što se od nje očekuje. Hvala. A sada Ska Keller kao predsjednica kluba zastupnika Zelenih. Hvala gospodine e, Kurz, ali ja ne mogu se priključiti svim ovim pohvalama. E, pitam se što nam je ostavilo predsjedništvo. Mnogi e, zakonodavni prijedlozi su zapeli u vijeću, nije bilo napretka. Ali ono što ćemo mi kao ljudi, e, što će nam ostati u sjećanju, to je ono sramotno ulizivanje ruskom predsjedniku Putinu gdje je bilo i padanja na koljena također političke akrobacije koje je austrijska vlada izvodila oko e, pakta za migraciju Ujedinjenih naroda. To je bilo doista neugodno. Austrijska vlada je e, srčano pregovarala mjesecima u vezi s tim paktom i onda nakon svih tih napora svih država koje su se e, suočile s tom temom i puno posla je odradila i austrijska vlada i onda kada je sav e, posao bio obavljen postavili ste se prema tome kao da je to vražje djelo. Umjesto da tražite održiva rješenja vi ste polarizirali i polemizirali osim toga, gospodine Kurz, time ste naštetili svima, cijeloj Europskoj uniji. Međutim, to nije sve. Također ste nam svima e, pokazali i to da se e, vašoj vladi fučka za zajedničke europske zakone. Drugčije se to ne može objasniti. Naime, usred predsjedanja ste odlučili da ćete diskriminirati europske građane na području socijalne politike i da ćete smanjiti doprinose za obitelj. Pritom ste dobro znali da kršite europske zakone. Druge vlade bi barem pričekale da im prođe razdoblje predsjedanje, ali vi ste to učinili još za vrijeme. No dobro. S druge strane, e, nema puno pluseva koje možemo zabilježiti zadnjih šest mjeseci. Niti u suzbijanju izbjegavanja poreza, niti poreznog dumpinga, niti u gornjim granicama za CO2. Tu ste se više pokazali kao pomagač Njemačke automobilske industrije. E, u slučaju zajedničkog europskog sustava za azil se nije puno napravilo. E, ovo što je trebalo povećati broj ljudi u Frontexu i to je odgođeno, a to je bila, bio jedan od prioriteta austrijskog predsjedanja. E, što se tiče jednokratne plastike, tu smo ponešto napredovali i tu moram pohvaliti rad vaših institucija postignuća vašeg predsjedanja su i ta da ste na klimatskoj konferenciji u Katovicama e, uspjeli osvojiti nagradu, sramotnu nagradu Fosil dana. Na tome vam Bome čestitamo. Međutim, e, nadu mi daje austrijsko civilno društvo. Mnogi se ljudi angažiraju, zanimaju se za politiku i idu na ulice protiv skretanja u desno, protiv rasizma i protiv urušavanja socijalne države. Nadam se e, da će e, i ti ljudi uspjeti ostaviti svoj znak na europskim izborima Europa treba konstruktivnu Austriju, civilno društvo i jak glas za državnu koheziju i protiv državnog rascijepa. Hvala. Federale sinistra unitarija Europeja. Sada o ime kluba zastupnika GUE, zastupnik Papa Dimulis ima riječ. E, gospodine e, Kurz, e, žao mi je, ali možda ću vas morati razočarati. Neću se pridružiti ovoj općoj klimi pohvala. Mislim da je sramota za Europsku uniju to što Austrija e, kao predsjedateljica vijeća e, nije htjela potpisati e, pakt o migracijama Ujedinjenih naroda u Marakešu. Preko sto zemalja svijeta je potpisalo taj pakt. Sporazum je uravnotežen i mislim da E, morate nam odgovoriti na pitanje zašto ste posramili Europsku uniju e, kao predsjedatelji vijeća time što ste uskratili potpis na taj sporazum. To ne govorim samo vama. Mislim da je i gospodin e, Juncker isto tu rekao svoje. Također e, niste ništa učinili za europski stup socijalnih prava. Niste ništa učinili niti za to da se postigne napretak na paketu reformi Dublina. Vi ste i oklijevali i blokirali cijeli taj proces. Također, sigurnost europskih depozita i tu ste e, radili sa zakašnjenjem, tako da je rezultat na kraju da taj dio e, nije dovršen i nije e, donesena konačna odluka. Također, kod internetskog bankarstva ni tu nema konačnih rezultata. Što se tiče višegodišnjeg financijskog okvira, vaš E, je zadatak bio da pokušate postići sporazum prije europskih izbora. E, budući da nemamo odluke još, to je naravno štetno za europsko gospodarstvo. Bojim se da vaša vlada e, koalicija s ekstremno desnom strankom koju imate, gdje imamo i pristaša nacista, mislim da je to nešto što eh, nas vrlo uznemiruje. Nakon europskih eh, izbora eh, doći će sigurno do određenih savezništava. To je vrlo uznemirujuće. Na kraju bih rekao još sljedeće. Mislim da je pozitivno da i vi i vijeće i komisija jednoglasno ste podržali sporazum iz e, Prespe. E, to je sporazum koji e, se odnosi na Grčku i Makedoniju. Taj sporazum pozitivan za cijelu tu regiju i za Europu i za Balkan i mislim da možemo reći da je to jedna od rijetkih pozitivnih vijesti koje imamo iz vaših predsjedanja. Sljedećih dana grčka vlada, grčka vlada pod premijerom Ciprasom je odlučna e, e, u ratifikaciji e, tog sporazuma iz Prespe u grčkom parlamentu. Iako su PASOK i Nija demokratija opozicijske stranke pružale otpor tome. Naravno, pritom treba reći da ova pučki dio stranaka u Grčkoj je protiv toga. Gospodin Mojten, gospodine Juncker, gospodine e, Kurz. E, kao prvo, dvije, e, tri stvari pozitivne možemo zabilježiti. Zemlja se i dalje okreće, drugo, nemamo više ratova neko prije i treće, Evropska unija i dalje je birokratska kao što je i bila. A sve to s jednom premjernom događaju. Takozvani desni populisti su po prvi puta, prvi puta sudjeluju u vladi i to u vrijeme kada ta vlada drži predsjedanje Europskom unijom, e, vijećem Europske unije. To pokazuje koliko se toga promijenilo. Postoji naime još nešto novoga. Po prvi puta je e, predsjedništvo vijeća se nije smatralo obveznim e, da se stavi na čelo onih koji su za centralizaciju Europe. E, radili ste pragmatično, radili ste koordinirano, međutim niste poticali daljnju centralizaciju. Najbolji primjer za to je upravo način kako ste se postavili prema paktu o migracijama Ujedinjenih naroda. E, mi iz AFD-a smo tu temu već prije stavili na dnevni red. Međutim, tvrdnja da e, nikada E, usudio bih se potruditi da e, ta tema nikada nije tako dominirala raspravom e, u Europi kao za vrijeme austrijskog predsjedanja. Austrija se izdvojila iz stada onih koji na sve pristaju, pa je omogućila javnu raspravu o tom katastrofalnom migracijskom paktu. Poštovani gospodine Kurz, E, nadam se da će austrijsko predsjedanje jednog dana se moći smatrati prekretnicom u povijesti Europe. E, malo tog borbenog duha koji ste pokazali vam je dalo karakter. E, siguran sam da će austrijskom primjeru, da će austrijski primjer slijediti i druga predsjedništva i koja će staviti svoje naglaske. Dame i gospodo, E, ovaj otpor koji sam spomenuo, to nas ne čini anti Mislim da je e, naša dužnost, a ne pravo, da ne kažemo na sve da. E, moramo jačati međudržavnu suradnju moramo ponovo moći reći ne onoj Europskoj uniji koja sama sebe pod vodstvom komisije i ovog parlamenta sebe gleda kao super državu. E, taj nećete u budućnosti češće čuti i to će biti dobro za Europu. Hvala vam. Za, za Europu nacija, gospodin Vilinski, Vilinski, drage dame i gospodo, kao Austrijanac želio bih na početku zaželjeti našem e, kancelaru Sebastianu Kurcu e, toplu dobrodošlicu u ovom parlamentu i želio bih e, da zahvalim u ime svoga izaslanstva i izrazim poštovanje prema njegovoj vladi. Ovo predsjedništvo vijeća je bilo vrlo e, učinkovito i uzorno. Za sve one koji pokušavaju e, zacrniti austrijsko predsjedništvo, Mislim da to treba prenijeti socijalistima i demokratima. E, naravno morate se, e, morate upamtiti da imate socijaldemokrate e, koji su Rumunji u vašem klubu i ako tražite pitanja korupcije i slično, onda se sjetite da da ne možete kritizirati druge kada se radi o ovome. I zeleni stalno se bune zbog e, stranke slobode u Austriji, ali upravo ta stranka e, se vrlo marljivo radi e, kako bi provela reparaciju i radi zajedno s Izraelom. Moramo pokušati biti objektivni, a ne optuživati druge stranke. Predsjednik Europske komisije je rekao da ne može shvatiti zašto Austrija nije ratificirala e, pakt o migracijama a razlog je tome što postoji demokratska većina u e, parlamentu i u vladi. Kako bismo i dalje e, utvrđivali našu migracijsku politiku sami, a ne ratificirali jedan pakt koji eh, izgleda eh, da nije obvezujući, ali na kraju bi bio obvezujući za nas. I mislim da je dobro da nemamo izjavu koja će, koja će eh, prevladati nad stajalištem našeg visokog suda. E, tijekom austrijskog predsjedanja vijeća pitanje subsidijarnosti je dobilo svoju pravu vrijednost. Konferencija o Bregencu koja je uspostavila korijene za budućnost Europske unije i rekla da se moramo vratiti na nacionalne odluke e, ako te odluke je bolje donositi na nacionalnoj razini. Austrijsko predsjedništvo je bilo izvrsno i nadam se da će takvo predsjedanje vijećem biti uzor za budućnost. Hvala lijepa austrijskoj vladi. E, gospodin Ujadzovski, nezavisni zastupnik. Dame i gospodo, želio bih zahvaliti kancelaru na njegovoj na njegovom pragmatičnom i proevropskom predsjedanju. To pokazuje kako pragmatski pristup može biti e, korisniji od jedne strategije koja se temelji na više integracije. To je bio dobar program sigurnost eh, uspjesi kada se radi o zaštiti okoliša, isto tako zaštiti od eh, tržišnih giganata i drugih pitanja koje je spomenuo kancelar. Razlike u mišljenjima vezane za politiku migracije pokazuju da je potrebna e, više zdravog razumna. Zato što ova politika mora biti realistična i pragmatična, a prije nekoliko godina komisija je nametnula kvote državama članicama koje su smanjile povjerenje u europske institucije a povećao se i populizam. I zato moramo biti oprezni, moramo imati politiku na temelju solidarnosti, ali mora se ona temeljiti i na realizmu. I zato iskustva ovoga predsjedništva su vrlo pozitivna. Također bi želio e, se pridružiti e, borbi protiv antisemitizma. Nadam se da će to biti i dobar način da se obuhvate i vjerske slobode. A i da se zaštite kršćani. Sada dajem riječ u ime, e, e, u ime predsjednika komisije Jean-Claude Juncker. Herr Präsident, ich habe nicht den Eindruck, dass Dragi predsjedniče, imam dojam da bi bilo dobro nešto reći o činjenice da se e, ova rasprava proširila i otišla i u različite smjerove, ali moramo se usredotočiti na to da moramo zahvaliti predsjedništvu vijeća kada se radi o globalnom paktu i o posebnom stajalištu koje je zauzela austrijska vlada. U ime komisije i u ime mnogih e, ovdje u ovom domu Postoji e, jedno mišljenje koje je prevladava da e, nismo slijedili pravi put kada se radi o ovom konkretnom pitanju. Međutim, želio bih reći da smo imali e, pragmatski pristup austrijskog predsjedanja vijećem i da je to bilo e, posebno uspješno predsjedništvo. Dakle, moramo uzeti u obzir uvjete i zaista smatram da je to bilo uspješno predsjedanje, iako je su pitanja globalnog e, pakta bila e, nešto drugačije. Predsjednik Kurz. Gospodine Tajani, dame i gospodo, nema mnogo za dodati. Jednostavno želim svima vama zahvaliti na suradnji na suradnji i vrlo pozitivnim riječima koje su rečene o predsjedanju vijećem. Moto Europske unije je jedinstvo u raznolikosti. I to je naravno nešto što je zaista nama isto važno. Postoje naravno različita mišljenja koja su zauzeli različiti klubovi zastupnika, ali to jeste raznolikost Europske unije i demokratska snaga Europske unije. I bez obzira na razlike koje postoje, tamo gdje treba napredovati, gdje trebamo kretati naprijed, ono što moramo progurati, moramo se sjetiti da je ovo Europska unija 28 različitih zemalja. To je vrlo složena idiosinkratska struktura i e, mnogo toga je e, postignuto u takvoj raznolikosti. Bilo je mnogo trijaloga, 23 trijaloga i e, mnoge, mnoge važne rasprave su se vodile, bavili smo se s mnogim portfeljima na vrlo učinkovit način i zato vam zahvaljujem i želim svu sreću i rumunjskom predsjedništvu. Još jedno vam zahvaljujem i zahvaljujem isto tako na gostoprimstvu tijekom mog boravka ovdje. Hvala. Grazie. Hvala. Hvala na vašem angažmanu. E, sada ćemo napraviti pauzu od nekoliko minuta e, prije e, svečane sjednice 20. obljetnice eura. Diamo... Sada želimo započeti svečanu sjednicu kako bismo proslavili 20. obljetnicu pojave jedinstvene valute eura. Žavi 6 imala sam šest godina kada me baka odvela u e, mjenjačnicu da promijenim franke u eure. Hvala e, Vili. To je bio moj prvi džeparac. Ja se točno sjećam koliko sam bio razočaran kada sam umjesto sata e, dobio komplet e, kovanica eura. Sjećam se kada sam išla u shopping s mamom i pokušala koristiti kolica, ali nije imala jedan euro, tako da je morala nabaviti taj euro. E, nepromjenjivost e, e, ekonomske i monetarne unije. Prva razmjena mišljenja o mogućoj provedbi europskog monetarnog sustava. Kako želite ulagati, štediti novac ili poslovati kada ne znate koja je, koja je cijena valute? europska valuta će se zvati euro. Dakle, usvojili smo preporuku. Uvođenje e, kovanica i novčanica eura bilježi jedno e, najveći korak e, u povijesti europskih integracija. Ima 300 milijuna europljana koji u svojim džepovima imaju opipljivi znak e, toga da pripadaju Europi. dijelimo zajedničku sudbinu je potrošačima e, mogućnost odabira i e, fiksirane cijene i mogućnost da, da e, trguju na međunarodnoj razini. Euro mi je omogućio slobodu kretanja, posebno kada sam išla kao pripravnica u Španjolsku. Mogla sam lako dizati novac bez bankovnih pristojbi s eurom. Kada putujem ne moram mijenjati novac, ne moram razmišljati koliko nešto košta u mojoj valuti i e, puno je lakše prenositi e, novac bankovnim transferima. E, gospoda zastupnici i gosti. Danas, Danas obilježavamo 20. obljetnicu naše valute. Euro koristi 340 milijuna europskih građana i to je druga po značaju, valuta u čitavom svijetu. Prema posljednjoj anketi Eurobarometra, tri od četiri europljana daju pozitivnu ocjenu eura. Euro je također omogućio i veću transparentnost i konkurentnost našeg jedinstvenog tržišta jer je olakšao transakcije, kretanje, trgovinu i turizam. Tijekom gospodarske krize i zahvaljujući i e, kvantitativnom popuštanju e SBA i ovom prilikom želim zahvaliti predsjedniku Dragiju na ovoj inicijativi, euro je poslužio kao štiti i time spriječio raspad najslabijih gospodarstava. No, kriza je pokazala na to da treba dovršiti izgradnju eura i ukazala na neke greške koje su počinjene u rješavanju problema državnog duga. Valja reći da nisu svi uvjereni u uspjeh jedinstvene valute. I ovdje imamo također kolega koji kritiziraju uvođenje eura i smatraju monetarnu uniju i mjere štednje kočnicom razvoja gospodarstva. No, ja sam osobno uvjeren u kvalitetu projekta euro. No, euro ne može biti cilj samome sebi. On mora biti sredstvo ostvarenja jedne socijalne tržišne ekonomije koja ima za cilj osigurati prosperitet i radna mjesta svim europskim građanima. Dakle, trebamo dovršiti izgradnju ove zgrade koju smo započeli graditi. Trebamo što prije dovršiti bankovnu uniju i trebamo dalje raditi na fiskalnoj uniji i na gospodarskoj uniji. Ne smijemo ostati na pola puta, jer onda postoji opasnost e, od dolaska nove krize. Prema najnovijim podacima došlo je do usporavanja rasta i industrijske proizvodnje, što znači da postoji opasnost od nove recesije u nekim europskim državama. Također se povećavaju i gospodarske i socijalne razlike između različitih dijelova europodručja, a u nekim regijama svaka druga mlada osoba ne može naći posao. To je neprihvatljivo. Očito je dakle da nam još uvijek nedostaju učinkoviti alati za pokretanje ulaganja, podržavanje realne ekonomije, stvaranje radnih mjesta i poticanja regionalne i socijalne konvergencije. Hitno trebamo ostvariti zahtjev ovog parlamenta, a to znači donošenje odgovarajućeg proračuna koji će nam omogućiti da se nosimo sa ovim izazovima. Ovo nije samo proslava, na kojoj ćemo ukazivati samo na greške, nego moramo također e, uvidjeti i koji su još otvoreni problemi. Dakle, od europskih lidera tražim e, preuzimanje odgovornosti i hitno pokretanje onih potrebnih mjera za jačanje eura i za ponovno pokretanje rasta i zapošljavanja s krajnjim ciljem osiguranja radnog mjesta što većeg broja europskih građana jer bez rada nema slobode i bez rada nema dostojanstva. A sada dajem odmah riječ gospodinu trišeu bivšem predsjedniku Europske središnje banke. Izvolite, dajem vam riječ gospodine Tricheu. Hvala, gospodine predsjedniče. Gospodine predsjedniče Europskog parlamenta, bivši predsjednici Europskog parlamenta, gospodine predsjedniče komisije, predsjedniče Euroskupine i e, predsjednici odbora za proračun i za gospodarstvo, ovog dragi Mario, poštovani zastupnici Europskog parlamenta. Doista sam dirnut e, i Također, prisjećam se onoga što je rekao Wim Duisenberg, koji je bio prisutan na samom osnivanju eura i također se sjećam svih predstavljanja pred Europskim parlamentom od 2003. do 2011. godine i to su kao i danas bila izazovna vremena za Europu, da ne kažem vrlo izazovna. Dakle, sa tog stajališta želim istaknuti četiri uspjeha koje je ostvario euro. Dakle, imamo vjerodostojnu i stabilnu valutu. Europska središnja banka je dobila od država glavni mandat održavanja stabilnosti i od samog svojeg osnutka odmah je ukazala na to kako namjerava očuvati stabilnost cijena i od samog e, početka eura e, inflacija godišnje je e, otprilike 1,75%, što je daleko bolje od rezultata ostvarenih nacionalnih valuta. Također, euro uživa vjerodostojnost na međunarodnom planu. On je druga međunarodna valuta nakon dolara i daleko je ispred jena. Također, euro područje se pokazalo vrlo otpornim na najgore financijske i gospodarske krize od drugog svjetskog rata. Prilikom nastanka eura provedena je globalna analiza koja je ukazala na to da je ovo smio pothvat, ali da već moći izdržati izazove tadašnjih vremena. Euro je pokazao da su sva ta predviđanja bila lažna i pokazao koliko je otporan u najgorim međunarodnim trenucima i krizama. A što se tiče zbilja solidnosti i čvrstoće eurozone, ja ću vrlo kratko reći da 15 država koje su bile članice eurozone tijekom stečaja banke Lehman Brothers su i dalje ovdje tu, uključujući Grčku, a četiri nove države se ušle u e, zonu euro od početka najveće financijske krize od drugog svjetskog rata. Ja zbilja ne mogu naći boljeg primjera otpornosti i rezilijentnosti eurozone. A sada popularni i narodni, narodna podrška euro. Kao što je gospodin predsjednik rekao, jako je važno vidjeti, to je vrlo znakovito da 70 posto eh, građana podržava eh, ovu valutu znači europska unija europska gospodarska unija koja eh, ima zajedničku valutu samo 25% je protiv toga to je najveći postotak od stvaranja eura od kad se ta pitanje u okviru anketa i postavlja mogu reći da je to zbilja prava široka narodna podrška i to objašnjava prije svega koliko je euro čvrst i isto tako eurozona koliko je čvrsta. A na kraju bi isto tako želio reći nešto o zadnjim tablicama MMF-a, znači da nemamo isto e, razlika između e, SAD-a i e, eurozone. Imamo znači rasti prihod po glavi stanovnika od 90 e, 99. E, Kao što sam